thing? So, ladies and gentlemen, we'll still rest in the room. It's, it's quite, a, quite a lot of, of people who are, are staying here. It's absolutely fantastic. Don't be afraid that there will Dame i gospodo, ne bojte se, nećemo imati još jedan panel, već samo zaključne napomene. Najprije povjerenik Vela, koji će izvući zaključke. Nakon toga ću vam svima zahvaliti i bit ćemo gotovi. Hvala. Hvala Gesine. Poštovani zastupnici, dame i gospodo, zahvaljujem vam na vrlo inspirativnim izlaganjima i raspravama. Ohrabruje me što vidim da kakve god političke stavove imali, uvijek se slažemo oko toga da želimo snažno djelovanje na zdravlju oceana, klimatskim promjenama, zaštiti okoliša i tako dalje. Životi su nam ugroženi. U proteklih nekoliko godina EU je poduzeo mnoge ambiciozne mjere kako bismo zaštitili pomorski okoliš, suzbili nezakoniti ribolov i učiniti EU ribarstvo održivim. Podržali plavu ekonomiju, istraživanja i promatranje oceana. Kao što smo čuli, ipak preostaju mnogobrojni izazovi. Oceanski sustavi su složeni i pod pritiskom su klimatskih promjena, onečišćenja, gubitka bioraznolikosti i pretjeranog ribolova. I to će i dalje uzimati svoj damak Znamo da ćemo do 2050. godine na planeti imati 10 milijardi ljudi, a bit će ih nakon toga još i više. Zbog toga želim da Europska komisija ostane u potpunosti predana svojim ciljevima glede oceana i djelovanja na tom području. Zato imamo e, program Europe za oceane kao prioritetne za znanstvena istraživanja, a isto tako EMF treba prilagoditi za razdoblje nakon 2020. te pripremiti instrumente za eksterno financiranje. Uz ostale dionika EU ostaje predan aktivnoj ulozi na globalnoj razini. UN ima program za 2030. godinu za održivi razvoj. Radit ćemo na tome i na ostalim sporazumima putem kojih želimo zaštititi bioraznolikost na otvorenom moru. Zaštita oceana je nešto što zahtjeva blisku suradnju svih nas. Zajedno sa Federikom Mogherini upravo s tim ciljem osnovat ćemo poseban forum za globalni rad na oceanima. Imaćemo dionike iz znanosti, civilnog društva, e, institucija i tako dalje kako bismo činili naknadne korake, raspravljali o zakonodavstvu, upravljali oceanima i preporučivali mjere. To će biti još jedan korak u našim nastojanjima kako bismo imali integriraniji pristup oceanima na globalnoj i europskoj razini. U sljedećem sazivu parlamenta treba istaknuti te prioritete. Potreba za daljnjim djelovanjem je jasna. Nastavit ćemo sa svojim radom, a ja se nadam da ćete i vi sa svoje strane nastaviti djelovati kako bismo svi mogli zajednički doprinijeti boljim plavim oceanima i morima. Hvala vam svima. Hvala, gdje Hvala, povjereniče Vela. Hvala vam i na tome što ste ostali do samog kraja s nama. Ostala sam i ja, svakako. To sam željela ovoj sam se konferenciji veselila dugo, ali znam da vi kao povjerenik imate brojne obveze, a ipak sve ste ih e, odbili, stavili po strani i ostali s nama. To svi primjećuju, mogu vidjeti da ste ozbiljni i da ste predani. Ja znam da ovo shvaćate ozbiljno i smatrate zaštitu oceana i morima važnom temom. A sada samo jedna primjedba. Neki od vas se pitaju zašto imamo plastične e, boce pred sobom. Mi obično posuda vidimo plastične boce, a mi smo u svom odboru prvi odbili korištenje plastičnih boca. Koristili smo staklene boce i staklene čaše. Međutim, sada predamno možete vidjeti nešto što izgleda kao plastična boca, ali nije za jednokratnu uporabu, već se može više puta koristiti. I to je upravo način na koji trebamo razmišljati. Na koji način izbjeći korištenje plastike koju ćemo baciti. Ja smatram ovu konferenciju vrlo uspješnom, vrlo zanimljivom i zaista sam zadovoljna što vas je toliko nazočilo. Tisuću ljudi nam se javilo, ja bih voljela da ih je bilo milijun i svima njima nešto rekla o oceanima. U svakom slučaju Ovdje smo čuli izvrsnu ideju o Europskoj agenciji za oceane. Treba nešto učiniti na tom pitanju, ne treba nam samo Digi Mare, već možda i takva agencija. Kucnu je čast da vam svima zahvalim. Hvala vam što ste došli, hvala vam što ste sudjelovali i Zahvaljujem svim govornicima koji su nam se obratili, svim zastupnicama i zastupnicima. Zaista nikada nisam nazočila konferenciji na kojoj bi vas toliko bilo prisutno. Mislim da je konferencija bila prilično uspješna i da to treba ponoviti. Zahvaljujem svim organizatorima, posebno kabinetu predsjednika Tajanija, službi parlamenta, Magdaleni, gospođi Mendosi, glavnoj upravi Mare, posebno Ramonu Van Bartelent i Alessandri Del Mort koji su zaista naporno radili. Još moram nešto ispraviti. Na početku dana nisam spomenula jednu glavnu upravu i e, glavnog ravnatelja, dakle glavne uprave Mare i glavne uprave za okoliš. Zaista se ispričavam što sam to ispustila spomenuti, a zaista su bili uključeni u sve. Na kraju ne manje važno. Svi od vas koji ste danas ovdje volite oceane i mora, a oni zaslužuju zaštitu. Imamo samo jednu planetu, samo jedno um, jedan prirodni resurs oceana i mora. Ljudi štite ono što vole i zato bismo svi mi trebali otići među ljude i širiti ljubav prema oceanima koje treba zaštititi. Hvala vam svima.